Okay. Kalimera Dobar dan svima. Krećemo sa plenarnim dijelom sastanka. Na samome početku iznijet ćemo zaključke. Radi se o zaključcima različitih parlamentarnih odbora. Otprilike pola sata bavit ćemo se zaključcima. To će biti prilika da saslušamo e, gospodina ministra Janisa Stornarasa koji je predsjednik Ekofina. Nakon toga razmijenit ćemo mišljenja o temama koje smo čuli. Nakon toga daću riječ gospodinu Karasu i ja ću zaključiti sastanak. Predlažem da odmah krenemo s radom. Kao i na prethodnim zasjedanjima, držat ćemo se istih pravila, imamo jedan popis govornika, e, četiri govornika e, iz nacionalnih parlamenta, jedan govornik zastupnik iz Europskog parlamenta, Dajem riječ gospođi Bolz dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Mi smo upravo zaključili kao i drugi odbor u našu raspravu o dvije teme. Prva tema bavila se učinkovitom sustavom PDV-a u Europskoj uniji što je naravno e, jedan od glavnih izvora prihoda država članica te je stoga izuzetno važan. Usprkos e, uspjehu koji je postignut i značaju PDV sustava diljem svijeta, isto tako i Europskoj uniji, svi znamo da postoje ozbiljne manjkavosti u sustavu i da je sustav e, vrlo složen. Kao prvo, trebalo bi biti lako prijaviti se za sustav PDV-a. To znači da bi trebalo smanjiti broj izuzeća, trebalo bi pojednostaviti sustav prijave u sustav PDV-a i cijeli sustav trebalo bi učiniti koherentnim. Kada pogledamo sadašnji popis stopa, uključujući i smanjene stope, e, nulte stope i izuzeća koja postoje diljem Europe, e, odmah postajemo svijesti ogromnog administrativnog troška koji takav sustav predstavlja ne samo za poduzeća, već i za porezne uprave. Isto tako svjesni smo da e, svaki puta kada se pojavljuju prijedlozi promjena to dovodi do kontroverznih rasprava u državama članicama budući da one imaju vlastite izuzeća koje su dijelom njihove tradicije, a tu se onda javljaju politički pritisci također od strane zastupnika u Europskom parlamentu ili na zastupnike u Europskom parlamentu i teško je unositi e, promjene. Nekih 200 e, milijardi eura moglo bi biti ušteđeno kao što se navodi u studiji Europske komisije komisije iz 2013. godine. 200 e, milijardi eura izgubi se uglavnom zbog utaje PDV-a. PDV je također jedan od glavnih e, razloga zbog e, kojih mala i srednja poduzeća biraju ne ulaziti u prekogranične poslove. Europski parlament podržava stav Europske komisije koji je naveden u strateškom dokumentu iz 2011. godine i e, podržava mehanizam za borbu protiv PDV-a te nove praktične smjernice za PDV u 2015. godini. Također podržava prijedlog za vouchere za PDV te jedinstveni obrazac za prijavu PDV-a na kojem se trenutačno radi u sklopu e, odbora za smjernice vezano sustav PDV-a i na forumu za PDV. E, radujemo se budućem radu na kojem će se, koji će se odvijati u Europskoj komisiji. U našoj raspravi posebice smo se usredotočili na to da nam treba više izvješćivanja u realnom vremenu i automatske razmjene informacija e, među državama članicama vezano uz PDV, posebice kada se dostigne određeni prag. Mnoge države članice koriste E, obrazce e, kojima se porezna obveza vraća na naručitelja. Također vidimo da vrlo često se događa do toga da dolazi do problema sa podnošenjem prijava za sustav e, PDV-a tako da e, vrlo često e, obveznici mogu izbjeći plaćanje. Mnogo se toga može učiniti e, razmjenom informacija i mi ćemo poslati dodatne dokumente vezano uz to. Također je primijećeno da kad bismo imali radnu skupinu koja se bavi tim pitanjima u sljedećem sazivu kada, ćemo se, kada ćemo se e, baviti nešto manjim opsegom posla vezanom u zakonodavstvo e, za financijske usluge možda bismo mogli održati veći broj sastanaka kao i videokonferencije sa državama članicama što bi Drugo pitanje tiče se fiskalne konsolidacije strukturnih reformi te razmjene dobre prakse. Godišnji pregled rasta za 2014. godinu definirao je prioritete vezano uz fiskalnu konsolidaciju u svrhu promicanja rasta i konkurentnosti te modernizacije javne uprave. Tražit će se od država članica da nastave i dalje provoditi reforme u novom ciklusu europskog semestra. Dalje strukturne reforme bit će i tekako od koristi kako bi upravljanje financijama u Europskoj uniji postalo održivo. U slučaju neprovođenja takvih reformi to bi moglo dovesti do dodatnih rizika koji bi onda pali na ESM ili na Europsku središnju banku, doveli bi do e, nesigurnosti na financijskim tržištima i do promjene u premijama. Pronaći e, pravo pravu ravnotežu ključna je stvar. Moramo paziti da se reforme koje su usmjerene na povećanje rasta u kombinaciji sa i u ravnoteži sa strukturnim reformama kako bi ishodi bili zadovoljavajući i očekivani. Primijetili smo da još uvijek pokušavamo postići jedan simetričan pristup vezano uz makroekonomske prilagodbe, a također je istaknuto da se svakako mora priznati činjenicu da bi svaki vjerovnik u bilo kojem stečajnom postupku mogao nametati uvjete kako bi dobio svoj novac natrag. E, tako da ovo što se događa u kontekstu stečaja različitih država članica nije iznenađujuće. Upravo zbog toga vrlo je važno da postoji javno vlasništvo nad mjerama koje se provode. Također treba e, priznati i prihvatiti da se ovim pitanjima treba baviti unutar Europske unije bez međunarodnog posredovanja. Jedno od mogućih rješenja bilo bi uspostavljanje adekvatnih kompenzacijskih mehanizama i poticaja koje bi išle kao potpora strukturnim reformama. Također strukturne reforme na razini Europske unije treba koordinirati kako bi se uzeo u obzir pozitivan ili negativan efekt preljevanja na susjedne zemlje. Europska komisija objavila je dvije nove komunikacije u 2013. godini, čiji je glavni cilj jačanje koordinacije ekonomskih politika i integracije u eurozoni. Usvojena je rezolucija eh, 9.12. u kojem se odražavaju te dvije komunikacije, e, Europski parlament traži od Europskog vijeća da preuzme političku obvezu vezano uz zakonodavne pripreve temeljem e, ugovora i metode zajednice, a koja bi bila usmjerena na bolju političku koordinaciju, te je zatražio da se usvoji zakonski akt vezano u smjernice za konvergenciju i redovni zakonodavni postupak koji za definirani vremenski rok definira glavne prioritete i najhitnije mjere koje treba provesti. Osim toga, Europski parlament ponovio je svoj zahtjev državama članicama da se pobrinu da nacionalni programi reformi koji se temelje na smjernicama konvergencije uz mogućnost uvjetovanog financiranja i reforme različitih aktivnosti budu predmetom rasprave nacionalnih parlamenta zato što je sudjelovanje nacionalnih parlamenata izuzetno važno kako bi se prihvatilo, kako bi se e, prihvatilo mjere na nacionalnoj razini, kako bi građani prihvatili mjere i kako bi se ostvario te osjećaj vlasništva nad mjerama. To su e, pitanja koja smatramo od ključne važnosti. Sastanak koji je Ekon danas organizirao bio je vrlo kvalitetan. Zahvaljujemo vam na kvaliteti rasprave na tom zajedničkom sastanku i nadamo se da će predsjednik Ekofina moći ostvariti poboljšanja vezano uz demokratsku odgovornost u okviru novog ekonomskog upravljanja na razini Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada dajem riječ gospođi Pervanš Beres za odbor za socijalna pitanja. Hvala gospodine predsjedatelju. Vezano uz rad odbora za zapošljavanje socijalna pitanja, želim reći da smo se bavili dvijema temama. Prva tema ticala se socijalne dimenzije ekonomske monetarne unije, što nam je, rekla bih, omogućilo da izdvojimo dva glavna problema. Prvi problem tiče se važnosti socijalnih neravnoteža unutar Europske unije, ali isto tako unutar eurozone. Mnogi su se govornici javili za riječ kako bi rekli da osim makroekonomskih neravnoteža također trebamo obratiti posebnu pozornost na socijalne neravnoteže zato što bi te socijalne neravnoteže mogle imati negativan učinak na same makroekonomske neravnoteže. U tom dijelu naše rasprave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 zastupnik Poljskog parlamenta upozorio nas je da trenutačno postoji Europska unija koja se razvija na nekoliko različitih kolosijeka i različitim brzinama i rekao je da je to nešto što može imati vrlo negativni učinak e, budući da je Poljska jedna od zemalja koja osjeća probleme s konkurentnošću. S druge strane zastupnik iz Finskog parlamenta rekao je da se moramo što prije mobilizirati kako bismo riješili ove socijalne probleme. Drugi važni element ove rasprave ticao se odabira e, odnosno pregleda odabranih pokazatelja, dakle tablice socijalnih pokazatelja koje je komisija predstavila u listopadu prošle godine. Irci, Francuzi i Italijani javili su se kako bi e, zatražili da Europski parlament koji je i svoju rezoluciju u plenarnom zasjedanju o tome E, zatraži e, proširivanje broja tih pokazatelja. Trenutačno postoji pet odabranih pokazatelja koje je predložila komisija, ali e, traži se još da se uključi, na primjer, pokazatelj pristupa zdravstvenoj skrbi, siromaštva djece, nesigurnih poslova i demografski pokazatelj. Treća stvar koju želim reći, a koja je bila važna za ovu raspravu, tiče se izazova vezanih uz automatski stabilizacijski mehanizam. Radi se o prijedlogu koji bi omogućio da se pomiri građanje i njihove probleme s pitanjima koherentnosti jedinstvenog e, tržišta. Tu se govori o minimalnoj naknadi za nezaposlenost koja bi bila neka vrsta temelja e, sustava socijalne skrbi u Europskoj uniji. E, 9.7. prošle godine Europski parlament organizirao je javnu raspravu na tu temu, a rezultat toga je naručivanje studije koja bi trebala utvrditi koja je dodana vrijednost socijalne dimenzije europske unije. E, rezultati te studije trebali bi biti objavljeni 12. veljače ove godine. To su glavne, glavne teme oko kojih se vodila rasprava. Još jedna vrlo važna stvar koja se spominjala vezana je uz socijalnu demenziju, e, vezana je uz gospodarski rast. Mnogo se govorilo, e, posebice kolege iz Grčke, o perspektivi E, rasta koja se može nazvati e, rastom prema modelu trećih zemalja, a to je ono što sada vidimo u Europskoj uniji. Kada pogledamo kakve su projekcije koje je e, iznio u javnost Međunarodni monetarni fond kao i Europski parlament u izvješću o krizi za koji sam ja bila odgovorna, možemo vidjeti da je izuzetno važno da imamo dinamični pristup poticanje ulaganja zato što postoji čitav niz zemalja u kojima se ulaganja ne mogu vratiti u uvjetima financiranja kakva su danas. Također smo željeli podsjetiti na socijalnu odgovornost i odgovornost za zaštitu okolišta poduzeća. Rumunjski i latvijski kolege uzeli su riječ kako bi podsjetili da strukturne reforme u Grčkoj svakako omogućili da se suzbija rad na crno, to je rekao i grčki ministar. Ali ono što zabrinjava je zapravo sama dinamika. Naime, kada se procjenjuju rezultati tih strukturnih e, reformi, vidimo da se ne odvijaju dovoljno brze. E, drugi veliki problem koji smo istaknuli ticao se godišnjeg pregleda rasta. I odluku da se stavi naglasak na to na koji način funkcionira inicijativa e, jamstva za mlade. Čuli smo nekoliko govornika koji su iznijeli vrlo precizna izlaganja na tu temu. Ali svi mi imamo odgovornost. Iako se do sada radi samo o sedamnaest država članica koje su e, podastrele svoje planove o tome na koji način će aktivirati garanciju za mlade, vrlo je važno da svi preuzmemo odgovornost za to. Također, e, čuli smo jedan apel koji je bio vrlo jasan, a to je bio apel da se ovakva da ovakva tema rezultira e, uspostavljanjem neke vrste mreže u kojoj svatko može dati svoj doprinos za provedbu europske strategije. Mislim da je to nešto E, što bi nam omogućilo da uspostavimo jednu strukturu za budućnost. Općenito govoreći, e, ovaj dio rasprave iznio je još dvije stvari. 2014. E, godine bez svake sumnje 2015. godine vidjet ćemo da će doći do porasta gospodarskog rasta. To e, najavljuju i europske studije, ali isto tako i Međunarodni monetarni fond. Međutim, taj će rast biti različit od države e, članice do države članice i od regije do regije. Usporedo s, timo, s time javlja se još jedan porast, a to je porast koji zabrinjava, to je porast nejednakosti. Činjenica je da je već u samom korijenu krize postojala e, određena razina nejednakosti, ali od trenutka izbijanja krize e, te su se nejednakosti još i više pojačale pod utjecajem teške gospodarske krize. Lajtmotiv mnogih izlaganja vezano uz gospodarski rast e, bila je činjenica da bi nacionalni parlamenti, europski parlamenti i socijalni partneri da bi trebali biti izravno uključeni u e, aktivnosti koje se tiču gospodarskog rasta. Edith Bauer iz Europskog parlamenta govorila je na tu temu i još e, dvije stvari koje želim spomenuti, a koje je spomenuo kolega iz Slovačke. E, prva se tiče uništavanja ljudskog kapitala zbog provedbe politika e, koje se provode u ime proračunske stabilnosti i druga stvar koju je spomenuo rumunjski kolega, a tiče se socijalnog poduzetništva. Evo, kao što i sami možete vidjeti, e, dvije rasprave koje su bile vrlo plodonosne i koje su omogućile predstavnicima 12 e, parlamenta da se jave za riječ. Na posljednjem radnom dijelu imali smo 10 govornika od kojih četiri zastupnice, a u prvom radnom dijelu 12 e, govornika, uključujući i ministra, od čega četiri zastupnice. Hvala. Hvala. A sada dajem riječ gospođi Vertman za odbor za proračun. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih željela našu raspravu povezati sa proračunskom situacijom. Bavili smo se poveznicama i pojedinostima kohezijske politike Neke su stvari razjašnjene. Složili smo se da zapravo trebamo raditi tako da imamo podršku za našu politiku zapošljavanja. Predstavnici iz Litve, Grčke i Španjolske te neki drugi govornici javili su se za riječ kako bi govorili o vlastitim iskustvima i kako bi opisali vrlo ozbiljnu situaciju u svojim zemljama. Od Grčke smo primjerice čuli da je izgubljen veliki broj radnih mjesta, ali isto tako da postoji vrlo dramatična situacija vezana uz nezaposlenost mladih, koja je sada dostigla stopu od 60%. Što se pak tiče situacije u drugim zemljama, Postalo je jasno iz izlaganja govornika da je bilo nužno imati potporu od izbijanja krize zato što jednostavno nije bilo pristupa financijskim sredstvima. I to je jedna od stvari kojom se treba pozabaviti u vezi kohezijske politike. 0,3% BDP-a potrošeno je na kohezijsku politiku a to znači da 1% rasta postižemo uz takvu razinu ulaganja. Trebali bismo to smatrati europskim uspjehom. Kao što je već ranije rečeno, mnoge države članice gotovo uopće nisu imale pristup novcu. Bez e, europske pomoći i financiranja ne bi bile u stanju provesti bilo kakve investicijske politike. Tijekom e, razdoblja programiranja izuzetno je važno da se bavimo pitanjem fleksibilnosti. Do promjena može doći u bilo kojem trenutku. I svi se slažu da fleksibilnost mora postojati e, kako bismo se mogli prilagoditi. E, ljudi govore o složenosti pravila koje treba provoditi, ali važno je da ta pravila budu jednoobrazna i da budu jednostavnija. Važno je proučiti detaljno pravila. i upravo zato e, sada čujemo da je vrlo malo novca iskorišteno i povučeno iz fondova zato što ne postoji dovoljno snažan apsorpcijski kapacitet. Čuli smo od komisije ranije da su ostvareni neki pomaci nabolje u tom smislu. Komisija je također rekla da pravila javne nabave moraju biti poštovana jer ako to ne bude tako e, država će trpiti financijske posljedice. Također je važno reći da kohezijska politika mora biti utemeljena na ciljevima, moramo se baviti rezultatima. Niti jedan projekt ne može se započeti, a da se ne zna kakav će biti konačni rezultat i čemu se stremi. Dakle, e, da sažmemo, kohezijska politika izuzetno je važna. Važna je u kontekstu energetske politike i politike obnovljivih e, izvora energije. O obnovljivim izvorima energije smo dosta govorili i zaključili smo da su ključni za otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje. Iskorištavanje fondova na ispravan način nešto je na što je također stavljen naglasak. Preoblikovanje javnih financija nužno je za dobru perspektivu i upravo zbog toga je konsolidacija javnih financija važna. Hvala. Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. Dajem riječ gospodinu Janisu Stonarasu, eh, ministru gospodarstva Grčke. Hvala gospodine Karas, potpredsjedniče Europskog parlamenta, gospodine Tragakis, dame i gospodo, uvaženi kolege zastupnici. Drago mi je što sam mogao prihvatiti poziv predsjednika Europskog parlamenta Martina Šulca da sudjelujem na ovom međuparlamentarnom sastanku o ekonomskom upravljanju i europskom semestru u organizaciji Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Europski Parlamentarni tjedan je dobra prilika za razmjenu mišljenja i jačanje demokratskog legitimiteta u postupku donošenja odluka kao i suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. To se vidi iz rasprava koje smo imali proteklih nekoliko dana. Što se tiče grčkog predsjedništva, Europski parlament zajedno sa nacionalnim parlamentima imaju važnu ulogu u dovršavanju naših prioriteta, a prioriteti su sljedeći promicanje razvoja i zapošljavanja u Europi kroz financiranje realnog gospodarstva. Nedavna gospodarska kriza proizvela je čitav niz makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji i eurozoni. Posljedice te krize bile su mnogo teže u perifernim zemljama. To je pogoršalo neravnoteže i razlike između zemalja u središtu i na periferiji Europske unije. Usprkos tome, financijska prilagodba strukturnih reformi u državama članicama dovela je do poboljšanja kada je riječ o unutarnjim i vanjskim neravnotežama. Opći državni dug je ograničen, e, poboljšan je tekuća bilanca i strukturne reforme na tržištu rada povećale su konkurentnost posebno u onim državama članicama gdje su poteškoće bile najviše. Usprkos tome pred nama je još mnogo posla. Nezaposlenost i siromaštvo su na neprihvatljivo visokim razinama. Naše mjere moraju se pozabaviti rješavanjem tih problema koje se tiču velikog broja evropskih građana. Javni i privatni dug su se stabilizirali nažalost na visokoj razini, usprkos naporima koji se poduzimaju zemlje koje bilježe suficit. Treba će jače podržati domaću potražnju. Makroekonomske naravno teže se razlikuju od zemlje do zemlje, no moramo se pozabaviti svim slučajevima, neovisno o tome govorimo li o zemljama gdje se bilježi suficit ili deficit. 11. E, mjesecu 2013. godine komisija je objavila izvješće o pokretanju mehanizma za rano upozorenje gdje se navode neravnoteže u pojedinim državama članicama. Mi smatramo da je to posebno važno te potičemo sve države članice da ozbiljno shvate preporuke iz tog izvješća. Grčko predsjedništvo prepoznaje važnost ovoga izvješća i radit će na temelju toga izvješća u pripremi zaključaka sa vijeća Ekofina u veljači. Još jedan važan instrument je isto tako i dubinska analiza gdje će se detaljno analizirati makroekonomske neravnoteže koje su navedene u izvješću o pokretanju mehanizma za rano upozorenje i to za svaku državu članicu. Također će biti iznesene preporuke za svaku državu članicu. Mi podržavamo ovaj postupak i poduzet ćemo potrebne inicijative kako bi ovaj postupak bio uspješan. Htio bih također naglasiti napredak koji je ostvaren u proteklih nekoliko godina vezano uz e, korekciju makroekonomskih neravnoteža. Kao što znate, u Grčkoj smo imali velike neravnoteže 2008. godine, deficit je iznosio 14,9% BDP-a 2014. godine. Imaćemo suficit

deficita ostvarili smo suficit od 0,4%. Prostite što vas ovako zasipam brojkama, no htio sam naglasiti da je to uistinu najbrža prilagodba koja je ikada zabilježena u nekom gospodarstvu OECD-a. E, ciklička prilagodba primarnog suficita je indikator koji preporučuju svi ekonomisti. Vjerojatno će premašiti 6% BDP-a što se tiče financiranja gospodarstva te poticanja gospodarskog rasta i zapošljavanja, a to je ono, to je tema kojom smo se bavili jučer. Htio bih reći da je to glavni prioritet grčkog predsjedništva. Europa je na dobrom putu prema gospodarskom oporavku i već vidimo neke znakove oporavka. Što se tiče nezaposlenosti, stopa nezaposlenosti se stabilizirala premda na relativno visokoj razini. Što se tiče opće e, situacije, ona je još uvijek zahtjevna i zato se moramo usmjeriti na osnaživanje socijalne kohezije i poticanje poduzetništva. Naime, financijska prilagodba sama po sebi bez popratnih mjera za poticanje gospodarskog rasta te socijalne kohezije pretvara se u mjere štednje što dovodi do porasta euroskepticizma. Glavni preduvjet za povratak na gospodarski rast i zapošljavanje je mora ići putem financiranja realnog gospodarstva. Što se tiče ulaganja, to je još uvijek 17% manje od e, iznosa iz 2008. godine. U zemljama poput Grčke Irske i Portugala. To je oko 14. Dakle, te stope su još niže. Također je e, došlo do smanjenja dugoročnog e, kreditiranja od strane banaka za vrijeme krize. To je dovelo do situacije u kojoj malo i srednje poduzetništvo kao kičma europskog gospodarstva ne samo na jugu nego diljem čitave Europe najviše pate. E, nedostatak e, likvidnosti je zapravo produžio krizu. Nažalost, e, taj parametar nije uzet u obzir onako ozbiljno kako je to trebalo učiniti. Tijekom ovog teškog razdoblja ekonomske i političke neizvjesnosti E, to je zapravo dovelo do toga e, da je bilo manje poticaja za ulaganja u eurozonu. Bilo je i nekih nesretnih izjava od određenih ljudi u eurozoni i spominjalo se također mogući izlazak iz eura. Osim jačanja klasičnih e, sredstava kreditiranja od strane banaka, trebamo se posvetiti nekim alternativnim mogućnostima za financiranjem poduzetništva. Kod donošenja zaključaka naše predsjedništvo će pomoći Ekofinu da se nastavi baviti pitanjem e, pristupu financiranja e, malog i srednjeg poduzetništva a cilj je stabilni razvoj. Grčko predsjedništvo će donijeti mjere na temelju prijedloga Europske komisije i njezinog, e, njezine zelene knjige a riječ je o dugoročnom financiranju gospodarstva i olakšavanju pristupa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva. Grčko predsjedništvo će također ubrzati razgovore o financiranju gospodarstva na temelju preporuka skupine visoke razine i provest će se također preporuke Ekofina iz četvrtog mjeseca 2013. godine. E, također podržavamo mjere Europskog investicijskog fonda za provođenje financijskih aktivnosti. E, što se tiče Europske investicijske banke e, i tu će se provesti neke mjere koje ide u smjeru povećavanja kapitala, a konačni dogovor će se postići do svibnja 2014. godine. Ova odluka će biti još jedan korak e, koji će Europska unija poduzeti u pravcu oporavka normalnog kreditiranja u Europskoj uniji, a to će se odlučiti na temelju zajedničke odluke sa Europskim parlamentom. Nadamo se da će se brzo donijeti takva odluka. Što se tiče zakonodavnih prijedloga, uredba o dugoročnom e, kapitalu za ulaganje je ključna budući da je vezana uz financiranje infrastrukture i razvoj srednjeg i malog poduzetništva. I sada bih htio e, nešto reći o sljedećoj temi, a to je financijski nadzor u ekonomskoj monetarnoj uniji. Nedavna gospodarska kriza pokazala je da Europska unija i eurozona moraju osnažiti suradnju i bolje koordinirati napore kada je riječ o financijskim politikama, a potreba za daljnjom koordinacijom dovela je do uvođenja europskog semestra e, i to je program za utvrđivanje europskih politika u ovom području. Do sada europski semestar bio uspješan, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da se gospodarska situacija u Europskoj uniji i posebno u zemljama koje su najviše pogođene krizom poboljšala. Bolja pravila o ekonomskom upravljanju, e, paket šest mjera i paket dviju mjera najvažniji su instrumenti E, kao i sporazum o stabilizaciji i koordinaciji ekonomskih mjera. To se provodi u okviru europskog semestra i to će biti prioritet grčkog predsjedništva. Nakon e, što se preda izvješće, odnosno nakon što je predano izvješće o tome kako ići prema stvarnoj ekonomskoj i monetarnoj uniji u 12. mjesecu 2012. godine, Izneseni su prijedlozi o tome kako osnažiti ekonomsku i monetarnu uniju. Dovršavanje projekta bankovne unije od ključne važnosti kako bismo osnažili financijski sektor i e, naravno kako bi to išlo u korist realnog gospodarstva i onih koji nastoje otvoriti nova radna mjesta kao i obitelji koje naporno rade i nastoje uštedjeti sredstva za budućnost. Bankovna unija je od ključne važnosti kako bi se prekinuo začarani krug državnog duga i zaduženja banaka, a to je ono što je bilo ključno za ovu bankovnu krizu. Bankovna unija nam je također potrebna kako bismo osigurali preduvjete za financijsku stabilnost, a to će dovesti do prosperiteta u gospodarstvu, a tu je također bitna, bitno je osiguranje depozita. Osim bankovne unije rasprava o produbljivanju ekonomske i monetarne unije bavila se i pitanjem prethodne koordinacije glavnih ekonomskih reformi vezano uz razvoj, zapošljavanje, konkurentnost i socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije. Po prvi puta je socijalna dimenzija ekonomske i monetarne unije postala važnim dijelom europskog semestra i dakle od to će krenuti od 2014. godine. Provodeći zaključke Europskog vijeća, grčko predsjedništvo će nastojati olakšati razgovore o razvoju ekonomske i monetarne unije. Što se tiče prioriteta za ciklus europskog semestra u 2014. Htio bih reći da je to važan okvir za bližu suradnju među državama članicama. To će im omogućiti bolju koordinaciju politika na razini Evropske unije. Grčko predsjedništvo će se temeljiti na iskustvu prethodnih godina, posebno e, na iskustvu rada irskog predsjedništva. Grčko predsjedništvo će se također u svom radu usmjeriti na učinkovitu provedbu preuzetih obveza temeljem pakta o stabilnosti i rastu. Europski semestar se ove godine odnosi i na neka nova područja. Europsko vijeće ima važniju ulogu. Na temelju zaključaka i rasprava o europskom semestru o tome će biti riječ na sektorskim e, sastancima vijeća. Provedba e, preporuka za pojedinačne zemlje i novi prilog godišnjem pregledu rasta bavit će se provedbom posebnih preporuka za pojedine zemlje. Što se tiče vijeća, E, viš, veći naglasak bi se trebao staviti na to kako države članice provode e, iznesene preporuke. Vremenski rokovi za provedbu e, preporuka također će predstavljati izazov za naše predsjedništvo. Od nas će se tražiti da upravljamo ovim procesom u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Iz tog razloga radimo na dovršavanju ovoga postupka u što kraćem vremenskom roku i tu surađujemo sa komisijom kao i sa predsjednicima odbora koji rade na e, izrađivanju ovih preporuka i na taj način e, ćemo se pobrinuti da se čitav ovaj postupak prati na odgovarajući način. Sve države članice slažu se sa pet općih preporuka koje je komisija iznijela u godišnjem pregledu rasta. Drugim riječima, Riječ je o mjerama koje potiču gospodarski rast i oporavak o ponovnom, e, ponovnoj uspostavi kreditiranja za realno gospodarstvo, promicanje e, konkurentnosti, rješavanje pitanja nezaposlenosti kao i reforme u javnoj upravi. Grčko predsjedništvo će se baviti tim prioritetima za vrijeme europskog semestra. A posebno je važno istaknuti da će ECOFIN na sastanku u veljači usvojiti zaključke koje će biti podnesene Europskom vijeću u ožujku, a to će se temeljiti na prioritetima iz prosinca 2013. godine o makroekonomskim pitanjima. I tu će biti također zaključci iz izvješća o pokretanju mehanizma za rano upozorenje. Nakon usvajanja tih prijedloga u svibnju, ECOFIN će donositi zaključke, će usvojiti zaključke. U lipnju e, će se donijeti zaključci o preporukama za pojedine države članice, što će se onda osvojiti na sastanku Europskog vijeća u lipnju. Hvala grčkom ministru gospodarstva. A sada dajem riječ gospodinu e, zastupniku iz grčkog parlamenta. Hvala vam. govor gospodina Stornarasa, Htio bih mu zahvaliti na tom govoru, no htio bih isto tako postaviti pitanje o onome o čemu smo jučer govorili, o predlozima gospodina Olija Rena. On tvrdi da Europska središnja banka je definirala je e, definirala 100.000 eura kao depozit to će pomoći bankama na sjeveru, jačim bankama na sjeveru da se oporave. No na jugu imamo depozite od 50 do 60 milijuna, što i sami znate. Tako da pitanje je na koji način te banke mogu garantirati razvoj, kako mogu pružiti zajmove malim i srednjim poduzećima, kako bismo ostvarili razvoj. Zato što ako ne budemo uspjeli potaknuti razvoj korištenjem ulaganja, a ulagači čekaju, čekaju da se tržište oporavi. Traže profitabilna tržišta i to posebice u trećim zemljama. Ako to ne potaknemo, završit ćemo e, kao Europa sa više brzina i jug će zapravo postati zemlja trećeg svijeta. To je ono o čemu smo razgovarali s eh, gospodinom Renom, no on nam nije odgovorio na ta pitanja. Danas moramo vršiti pritisak kako bi se stvari počele kretati u pravom smjeru. Želimo jednako postupanje sa svim štedišama na jugu i na sjeveru. Znam da je vama to teško komentirati, no vjerujem da shvaćate da je to vrlo važno pitanje za sve zemlje juga i to posebice Grčku. Jer riječ je o problemu koji zasjenjuje jako puno naše grada. Hvala vam. Hvala vam. A sada iz Francuskog parlamenta. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, u trenutku kada se završava ovaj dio zasjedanja, htio bih podsjetiti da još uvijek treba ostvariti napredak kada je riječ o načinu funkcioniranja ove međuparlamentarne konferencije. Ispričavam se što to sada ponavljam, no zaključci iz Vilniusa nisu u potpunosti provedeni, budući da je predviđeno da se održi sastanak radne skupine na kojem bi se trebao definirati način rada na konferenciji. Ta radna skupina do sada se još uvijek nije sastala, ako sam dobro shvatio i to je pozitivno. Na dnevnom redu za predstojeće mjesece grčko predsjedništvo a i talijansko predsjedništvo ponovno će postaviti to pitanje. Dopustite mi da kažem sljedeće. Među parlamentarna konferencija koja je pred pod pretjeranom kontrolom Europskog parlamenta nije međuparlamentarna konferencija sukladno članku 13. ugovora. Također bi trebalo biti moguće a da se pritom ne poremeti ravnoteža nadležnosti naših institucija, da se prihvati da se u suradnji sa predstavnicima određenih odbora nacionalnih parlamenata pripremi dnevni red sastanaka međuparlamentarnih konferencija koje se održavaju svakih šest mjeseci, da se neke norme definiraju sa tajništvom, te da se to primjenjuje kroz određeno vremensko razdoblje. Mislim da bi to bilo bolje, to bi bilo dobro i za Europski parlament, išlo bi im na čast da su to učinili, da su bili još otvoreni prije kraja ovog parlamentarnog saziva. Međutim, e, pretpostavljam da će nakon izbora za Europski parlament, imajući u vidu mogući pripremni rad, da ćemo, na, u konačno, da ćemo konačno e, moći reći da se članak 13. u potpunosti primjenjuje. Hvala na pozornosti. A sada gospođa Tisen iz Europskog parlamenta. Hvala vam. Predsjednik e, vijeća ECOFIN je upravo govorio o važnosti glatkog funkcioniranja bankarske unije i zbog unutarnjih e, karakteristika tog sustava, ali i zbog toga što će to poboljšati povjerenje. Znamo da smo učinili dosta napretka na tom frontu i možemo biti ponosni i, i mi i nacionalne vlade i institucije Europske unije na usvajanju e, direktive o kapitalnim e, zahtjevima, isto tako direktive o rješavanju banaka Isto tako radimo e, na jedinstvenom mehanizmu nadzora, no na tome ostaje još jako puno posla. U Ekofinu je usvojen stav s kojim nismo baš presretni u Europskom parlamentu, zato što izgleda da je pristup doista rascijepkan a mislim da to neće dovesti do jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka. Stoga bih e, htio čuti koliko je prostora mm, u Ekofinu i hoće li zemlje članice podržati naš stav u parlamentu kako bismo imali pravi jedinstveni mehanizam za rješavanje banaka. O, tome smo se dogovorili, dogovorili smo se da ćemo to učiniti ako želimo imati Europsku bankarsku uniju na čvrstim temeljima. Hvala vam. Gospodin Zrkin iz Belgijskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala što ste organizirali ovaj sastanak. Mislim da je bitno da predstavnici Europskog parlamenta razgovaraju sa svojim sugovornicima iz nacionalnih parlamenta, da ponekad se teško dogovoriti oko metodologije rada kao što smo mogli čuti i teško je govoriti na isti način o istim temama. Međutim, ove konferencije nisu dostatne s obzirom na pitanje demokratske odgovornosti koja se postavlja pred nas e, vezano uz samu korist koju predstavlja ovaj europski projekt i mi smo svjesni ograničenja vezanih uz europski semestar. To može imati vrlo snažan socijalni učinak na države članice. Prema tome neke stvari treba korigirati, treba više uključiti socijalne partnere u taj mehanizam konvergencije. Isto tako treba pratiti e, i imati u vidu specifičnosti pojedinih država članica. E, neke mjere koje su nametnute državama članicama, premda dolazi do gospodarskog rasta u nekim od njih, e, imale su i odrazile su se na neke mjere, na, dakle neke socijalne indikatore kao što su povećanje siromaštva, povećanje nejednakosti među građanima u smislu njihovih primanja i ne možemo raditi odvojeno kada je riječ o fiskalnim pitanjima i socijalnim pitanjima, dakle to se mora objediniti. Imamo sreću da je ovdje i predsjednik budućeg semestra u Ekofinu. Gospodine predsjedniče, kolegica Tisen je govorila o bankovnim pitanjima. Osim pitanja mehanizma rješavanja banaka, vrlo nam je važno da se spriječi nova bankarska kriza i da se prisili e, privatni bankarski sektor da igra svoju ulogu u financiranju realnog gospodarstva. Dakle, tu smo imali izvješće Likanen, za nas je to od ključne važnosti, potrebne su nam strukturne reforme, ali više u bankarskom sektoru, a e, ne na način da se dovodi u pitanje naš socijalni model. Osim toga, e, sigurno ćemo o tome razgovarati u na predstojećim sastancima, ono što želimo od Europske komisije, e, to je jedan socijalni, ekonomski i ekološki program, mene uvijek čudi da se energetska pitanja rješavaju samo na marginama, a zapravo su ona u središtu svih pitanja koja su bitna u, na ekonomskom planu. E, ima na tisuće novih radnih mjesta koja se mogu otvoriti u e, energetici, posebno kada je riječ o obnovljivim izvorima energije. Prema tome trebalo bi se potaknuti države članice da poduzmu veće napore u tom smislu. Hvala. Hvala, gospodin Papadimulis, zastupnik iz Grčkog parlamenta i dopredsjednik odbora za europske poslove. Hvala vam. Gospodin Sturnaras je rekao da još uvijek nisu odlučili hoće li se trojka vratiti u Grčku, zato što grčka vlada zaostaje u, prema definiranom e, rasporedu. Gospodin Stornaras je u Strasburu rekao da smo zapravo ispunili naše zadatke, kao da je grčka vlada već ispunila sve obveze. Dakle, tko govori istinu? Rekli ste da niste previše zabrinuti oko toga kada će se kada će se trojka vratiti u Grčku. Možete li nam reći što o tome misli grčka vlada? Može li se još to učiniti? Želite li da se trojka vrati u Grčku? I drugo pitanje koje sam htio postaviti. Nacrt izvješća parlamenta tvrdi da E, postoji pomanjkanje transparentnosti i demokratskog legitimiteta kako trojka radi u Grčkoj i u drugim zemljama. Što vi smatrate o tome? Smatrate li da postoji problem transparentnosti i demokratskog legitimiteta? I treće pitanje. Mišljenje odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta, osim financijske prilagodbe, govorili ste i o tome da je recesija dosegla e, rekordne razine kao i nezaposlenost, a i siromaštvo. To sve naravno nosi ozbiljne, to jest katastrofalne socijalne posljedice. Što grčko predsjedništvo misli o tome? Ako pogledate brojke, možete vidjeti da dug koji je porastao za vrijeme razdoblja od kojeg je potpisan, e, u kojem je potpisan e, sporazum o razumijevanju. Dug nije samo problem juga, to je problem svih europskih zemalja zato što ono što čini jest da produbljuje jaz između europskih zemalja i ugrožava naše valute. Na koji način planirate rješavati te probleme? Hvala vam gospodine dopredsjedniče gospodine ministre. Slušao sam o prioritetima grčkog predsjedništva o kojima ste govorili i najprije bih htio reći da mi se plan čini dobro uravnotežen, no isto tako bih htio istaknuti da Europska unija govori o potrebi da se financira realno gospodarstvo, te da se pronađu alternativni izvori financijskih sredstava. To znači izvan bankarskog sektora, koji je svugdje pod pritiscima. U odboru za ekonomske i monetarna pitanja ćemo o tome razgovarati. Osim toga, spominjali ste javni dug i to je veliki problem za našu državu i moramo pronaći način za održivo rješavanje tog duga. Kao predsjednik Ekofina, mm, imate li na umu neke posebne inicijative? Jer to je dobro znan problem svima. I problem koji predstavlja opasnost za razvoj i stabilnost. Znam da čitate naša mišljenja, naše izvještaje. Europski parlament je mnogo puta predlagao moguća rješenja na razini eurozone kad govorimo o javnom dugu. Isto tako siguran sam da znate da postoji prijedlog od, e, o osnivanju fonda za dug. Stoga potreban nam je oporavak. Imate li išta na umu kad govorimo o rješavanju problema duga na razini Europske unije? To naravno znači e, da se moraju provoditi mjere za svaku pojedinačnu zemlju, no osim toga taj dug je ipak problem na razini cijele Europske unije. Sudjelovat ćete na sastanku G20, možete o tome uh, govoriti na tom sastanku. I e, željela bih znati da li međunarodna zajednica čini nešto kako bi se taj problem riješio. Zadnji govornik je gospodin Tusa Strađius. ministre, dame i gospodo. Ovdje smo već dva dana i danas sam e, pozorno slušao vaš govor. Vi ste ministar gospodarstva i u dakle, e, vijeću ste Ekofin. Drago mi je da čujem da su uloženi napori u obranu demokratskog legitimiteta odluka koje su donošene u proteklih 4 e, i 5 godina. Ne slažem se s tvrdnjama da su te odluke legitimne. čini se da postoji potpuna neravnoteža od onoga, između onoga što se govori u um, Europskog parlamentu i onoga što se stvarno događa. Milijuni, to jest između stvarnosti koje proživljavaju milijuni nezaposlenih ljudi, milijuni osoba koje žive ispod eh, razine siromaštva. To su eh, i mlade osobe ne smijete mijenjati podatke kako biste ih prilagodili politikama koje zapravo uopće nisu u interesu naših građana. Govorili ste o razvoju, no u kojem cilju? Strategija 2020. E, Europske unije se uglavnom koncentrira na jačanju konkurentnosti time što će se smanjiti e, cijena rada. Planirate li koristiti te reforme samo za Grke, Portugalce, Irce e, i one zemlje koje su pod programom e, ekonomskog monitoringa ili će se primjenjivati za sve građane, za sve zemlje u Europskoj uniji? I sad ovdje ne govorim samo o programu Europlus govorim o kolektivnim ugovorima koji se više ne primjenjuju kako bi trebali. To je prioritet. To je prioritet. Radna jedinica, to jest jedinica rada, to je ono što je bitno. Sustavi socijalnog osiguranja se ukidaju i pitanje ekonomske monetarne unije i bankarske unije te sve ostalo prema našem mišljenju će samo će se, će se nastaviti koncentrirati samo na kapital i na financijski sustav i samo će pogoršati sukobe između zemalja članica i između regija. Hvala vam. Sada bih zamolio naše paneliste da da, da daju svoje odgovore. Najprije ima riječ gospođa Beres. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću vama prepustiti zaključak vezano uz institucionalne zaključke, jer mislim da vi kao predsjedatelj ste odgovorni za taj dio i da je taj zadatak na vama. Međutim, ja želim samo se osvrnuti na jednu stvar koja je bila vrlo prisutna u našem radu jutros, koja je sve zabrinjavala, a do sada je nismo spomenuli prije samih europskih izbora u vrijeme gdje se mnogi brinu zbog latentnog euroskepticizma gdje vidimo da je e, jako mnogo stanovnika propatilo e, i e, došlo u relativno nesigurnu situaciju zbog krize treba vidjeti što će se učiniti da se pošalje snažna poruka da će se E, baviti njihovim e, razlikama, da će se zaista raditi na tome da zaživi garancija za mlade i da će se zaista raditi na e, ekonomskom upravljanju koje će poboljšati njihovu situaciju. Mislim da su to stvari koje su važne kao poruka koju treba odaslati i mislim da bi to bilo jako plodonosno nakon tri dana ovakvog, sastanka. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam i sada predsjednik uh, Ekofina. Hvala vam. Odgovorit ću gospodinu Kramastinosu najprije. Mislim da nema nedosljednosti između ovoga što ste vi rekli i onoga što je rekao gospodin Olli Ren. 100 tisuća eura se primjenjuje na sve, i na štediše na sjeveru i na jugu. Namjera ovog sustava jest zaštititi štediše općenito. Zato što smo iz ove krize naučili jako puno toga. I ne postoji razlika, to jest ne bismo više smjeli razlikovati sjever i jug. Govorimo o zaštiti svih štediša bez obzira da li se nalaze e, na zemljama, u zemljama sjevera ili juga. Osiguranje e, glatkog kreditiranja poduzeća naravno to pretpostavlja da postoji povjerenje na tržištu zato želimo imati bankarsku uniju u cijeloj europi ne samo na jugu ili ne samo na sjeveru zatim e, pitanje gospodina marinija mogu vam osigurati da grčko predsjedništvo poduzima sve potrebne mjere u cilju jačanja dijaloga između predsjedništva i nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i to o svakoj temi koja se tiče gospodarskih politika. Pitanja gospođe Thyssen... Znam da niste presretni, da parlament nije baš presretan s um, međuvladinim sporazumom. No ovdje moram istaknuti da je u vijeću rasprava, rasprava trajala jako puno vremena, nekoliko mjeseci i na kraju te rasprave smo se odlučili za najmanje riskantnu odluku. Što želimo zapravo? Što smo naučili iz ove krize? Želimo uspostaviti bankarsku uniju, želimo centralizirani sustav, želimo jedinstveni mehanizam za rješavanje, želimo jedinstveni mehanizam za nadzor. I to je svrha i namjera ovih odluka vijeća. Europski parlament će biti uključen u svaku fazu ovog postupka. U svaku fazu stvaranja jake bankarske unije. Sada odgovor gospodinu Zilkinu. On je postavio jako puno pitanja o europskom semestru. pristup je uravnotežen. Imamo poreznu stabilizaciju, gospodarsku stabilizaciju, e, zapošljavanje, socijalna kohezija. Proces je poboljšan u proteklih nekoliko godina. Stavljamo naglasak na ulaganja, na poreznu konsolidaciju, koja će biti e, usmjerena na rast, želimo uključiti socijalne partnere u dijalog. Svrha bankarske unije je izbjeći novu bankarsku krizu, budući da svi znamo da je kriza eurozone bila zapravo najvećim dijelom bankarska kriza. Što se tiče energetike i obnovljivih izvora energije, moramo vrlo pažljivo analizirati troškove i mogućnosti za zapošljavanjem. Tako da tu nam treba jedan dobro uravnotežen pristup. Gospodin Papadimulis, kad govorim o, kao grčki predsjednik, e, kao grčki ministar gospodarstva, imam odgovor gospodina Dazenbluma u nizozemskom uh, parlamentu. Došlo je do jako velikog napretka kad govorimo o ispunjavanju obveza. Neke obveze još uvijek nisu ispunjene, na njima se još radi, a s trojkom trenutačno razgovaramo i krećemo se prema kraju programa. Tako da ovo neće biti jednostavno razdoblje. Ono što pokušavamo učiniti u grčkoj vladi jest smanjiti mm, poteškoće za grčke građane. I zato će program s trojkom trajati onoliko koliko je to potrebno. No budite sigurni, na kraju ćemo se uspjeti dogovoriti. Što se tiče trojke, stav grčke vlade je sadržan u odgovoru kojeg sam poslao Europskom parlamentu i odgovori su vrlo detaljni. Odgovor je objavljen na web stranicama Europskog parlamenta i Grčkog parlamenta. I u tom su dokumentu izloženi stavovi grčke vlade. Komisija je neprestano u kontaktu s Europskim parlamentom kad govorimo o aktivnostima u zemljama članicama Otvoreni smo za nove prijedloge. A što se tiče demokratskog legitimiteta, to je što se tiče demokratskog legitimiteta. A što se tiče duga, to je pitanje gospodina Tusas i gospođe Kraca. Prema mojem mišljenju, najsigurniji način da se dug smanji jest eh, da se ostvari veća stopa gospodarskog razvoja. To je prvi korak. I to je najbolji način za snižavanje duga i riječ je o metodi koja je najodrživija. Naravno, postoje drugi načini poput privatizacije u kojoj se kroz koju se postiže veća učinkovitost i stvara dohodak. Što se tiče Grčke e, i pitanje koje postavila gospođa Kranca, kao što dobro znate u e, euro e, skupini u studenom 2012. stvoreni su pravni temelji za za daljnje smanjivanje duga pod uvjetom da se ispune određeni preduvjeti a to je da bi Grčka trebala ostvariti primarni suficit. To se dogodilo u 2013. i sada čekamo analizu trojke, dovršetak te analize, kako bi u Euroskupini mogli početi raspravljati o o smanjenju grčkog duga. A što se tiče drugih pitanja, gospođe Krance, moramo sagledati na koji način se financira gospodarstvo. Kao što sam ranije rekao, mislim da se nismo dovoljno bavili problemem likvidnosti. Mnogi gospodarski modeli koji su e, korisni bili su ignorirani, no kao što sam rekao naučili smo svoje lekcije iz ove krize. I sada dobro shvaćamo koliko je važno financirati gospodarstvo. no moramo staviti naglasak na bankarsku uniju te na ulogu Europske e, investicijske banke i Europskog investicijskog fonda. Ako osiguramo dovoljno kapitala Europskoj investicijskoj banci, mogli bismo usmjeriti ta sredstva u područje poput e, dakle, zapošljavanja kako bismo stvorili nove e, prilike za zapošljavanje. Odgovor gospodinu Papadimoliju o dugu Grčke i dugu Europe. Te na kraju pitanja gospodina Tusasa. Mislim da produbljivanje e- ekonomske monetarne unije će donijeti dobrobiti društvu. Ovdje ne govorimo o politici koja će donijeti e, dobrobit samo e, kapitalu, a ne radnicima. Mislim da produbljivanje Europske unije i učinkovitija bankarska unija te bolja koordinacija gospodarskih politika. Sve to će pridonijeti većoj učinkovitosti i socijalnoj pravdi. Pogledajte samo što se događa u okviru europskog semestra. Vidite da smo usvojili vrlo uravnotežen pristup, e, uključili smo stvaranje radnih mjesta, socijalnu kohiziju te gospodarsku prilagodbu. Hvala vam. Hvala grčkom ministru gospodarstva i predsjedniku Ekofina. A sada riječ dajem gospodinu Karasu koji je dopredsjednik Europskog parlamenta. Takakis, herr Poštovani gospodine Dakakis, gospodine ministre, dame i gospodo. Na kraju ove trodavne konferencije želio bih zahvaliti svim zastupnicama iz svih parlamenata koji su bili s nama, neovisno o tome koji parlament predstavljaju i želim vam svima zahvaliti na aktivnom sudjelovanju i na prisustovanju sastancima. Rekao bih da smo e, tijekom ova tri dana E, mogli primijetiti da stvari možda nisu savršene, ali se napredak vidi. Ovaj sastanak, ova konferencija je po mnogo čemu prva takva. Prvi put imamo konferenciju gdje se koristi e, članak 13. fiskalnog pakta koji je izravno povezan sa raspravom o europskom semestru a u okviru ovlasti Europskog parlamenta. U Vilniusu smo već održali sastanak temeljem članka 13 i isto tako prošle godine u Europskom parlamentu održan je sastanak u Europskom e, semestru, ali ovo je prvi put gdje oba ova foruma čijem smo radu predani i koji su od našeg osobnog interesa e, zapravo su kombinirana. U nekim slučajevima rasprave su možda bile preširoke, u nekima preuske, ali imali smo prilike vidjeti da kada se radi o fiskalnom paktu, kada se radi o pitanjima državnog duga, i kada se radi o tome kako taj dug smanjiti, mogli smo primijetiti da je to nešto što je tjesno povezano sa provedbom zajedničkih politika. Proračunska politika jest odraz i socijalne politike, a obje te politike trebale bi biti odraz odgovornosti koje smo preuzeli. E, dobro je što smo imali prilike zajednički raspraviti o proračunskom paketu i europskom semestru, ponekad i u paralelnim sastancima. E, dobro smo iskoristili ova tri dana i zaista mi je drago što su među nama u ova tri dana e, bili mnogi istaknuti sudionici e, s kojima smo mogli raspravljati. To pokazuje da su svi pokazali da su spremni preuzeti svoju odgovornost Parlamenti su spremni preuzeti odgovornost kontrole nad međuvladinom strukturom i ja vam na tome želim zahvaliti. Treća stvar koju želim reći je sljedeća. Mislim da je to netko već spomenuo. Mi, zastupnici, ne kontroliramo bilo koga, kontroliramo naše vlade i pritom radimo zajedno. Ne vjerujem da je grčko predsjedništvo e, pod dojmom da mi, odnosno da Europski parlament kontrolira grčko predsjedništvo. Mislim da je situacija sada takva da smo svi spremni preuzeti svoju odgovornost, svi smo sudjelovali u pripremi ove konferencije i na tome želim svima zahvaliti. Ovdje se radi o kompromisima, ali imali smo prilike vidjeti da kompromis ponekad nije niti nužan. Svi mi znamo koliko je raznolika Europska unija, znamo da su zajednički ciljevi jasni, Također znamo da je mnogo posla pred nama i rasprave su pokazale da si mnogo toga imamo reći, da mnogo toga možemo naučiti jedni od drugih. Primjerice, jučer sam imao prilike vidjeti i razgovarati sa zastupnikom u Danskom parlamentu, odnosno sa zastupnicom u e, Danskom parlamentu. Razgovarali smo o europskom semestru i što podrazumijeva Danski parlament pod europskim e, semestrom. Prema modelu europskog semestra, Danski je parlament uveo takozvani danski semestar. To je dobar primjer toga kako europski semestar može pratiti rasprava na nacionalnoj razini. Naravno, ako primjenjujemo preporuke po zemljama, nacionalni parlamenti su ti koji ih moraju provoditi, odnosno koji moraju kontrolirati njihovu provedbu. 15% preporuka i te godine je provedeno. Ako ne uspijemo provesti ono što smo se na što smo se obvezali u praksi, izgubit ćemo vjerodostojnost i nećemo ostvariti naše zajedničke ciljeve. Nije važno tko moderira ovom konferencijom. Ne radi se nipošto o tome da dođe do bilo kakve e, opozicije ili, su, ili da Europski parlamenti i nacionalni parlamenti zauzimaju suprotstavljene strane. Europski parlamenti i nacionalni parlamenti kao predstavnici europskih građana imaju obvezu, svi mi imamo tu obvezu, provoditi ove aktivnosti. Vrlo je važno da u samoj srži tog našeg grada bude suradnja. Vrlo je važno da se bavimo onim temama kojima se potvrđuje naša odgovornost prema našim građanima. Veselim se daljem radu na prijedlozima koje smo čuli e, kako bismo poboljšali naš rad. Ono što je vrlo važno, želim ponoviti, je da se ne bojimo jednih drugih i da ne zaziremo jedni od drugih, nego da nastavimo zajednički raditi na ostvarivanju zajedničkog cilja. Imamo mnogo zajedničkih vrijednosti. Dame i gospodo, ne bi bilo točno reći da je izvješće Likanen vertikalno ustrojeno e, izvješće. Nije Europska komisija ta koja je dala prijedlog e, Europskom parlamentu, a izvješće nakon toga nije spremljeno u ladicu. Mislim da smo izvukli pouke Mislim da smo više manje zaista e, se usredotočili na i na ekonomsko upravljanje s jedne strane i s druge strane e, na ostala pitanja koja su povezana s time. Rasprava u ovoj prostoriji tijekom tri dana ukazuje na to da smo e, raspravljali o povezanim temama na konstruktivni način. Pokušajmo svi zajedno odraditi naše obveze jer je to temelj u Europskoj uniji i važno je zbog odgovornosti prema našim građanima. Veselim se našem susretu u Rimu. I na kraju dajem riječ gospodinu Tragakisu predsjedniku Grčkog parlamenta. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovaj europski interparlamentarni tjedan bio je prema mojem mišljenju vrlo uspješan. I vi sami, gospodine Karas, to ste rekli. 150, dakle oko 150 zastupnika nacionalnih parlamenta sudjelovalo je u ovome tjednu. To su bili zastupnici u Europskom parlamentu, a imali smo prilike čuti izlaganja 30 govornika, 30 e, panelista i više od stotinu e, zastupnika javilo se za riječ. Na taj način uspjeli smo se pozabaviti izuzetno važnim pitanjima koja se bave ekonomskim upravljanjem Europskom unijom i eurozonom. Dolazi do produbljivanja ekonomske monetarne unije i bankovne unije i ono što je posebice važno danas u tom kontekstu jest e, riješiti probleme i ispraviti pogreške koje su počinjene u proteklih nekoliko godina te vratiti bankarski sektor na pravi put. Odgovornost nadzora i proračunske konsolidacije e, teški su zadaci. Međutim, to je također prilika da se uspostavi efikasna bankovna unija. To ima još veću važnost. Naravno, to je važno, ali neće biti dovoljno. Treba otići korak dalje. Treba doći do financijske i i političke unije, zahvaljujući tjesne suradnji među svim akterima koji jamče demokratski legitimitet doneštenih odluka. U tom smislu možemo zaključiti da naši parlamenti trebaju odigrati jednu od najvažnijih uloga u suradnji sa Europskim parlamentom. Socijalna dimenzija mora biti središnji element svih ovih postupaka. Uvijek trebamo imati na umu socijalne posljedice restriktivnih politika koje provodimo u većem broju država članica Europske unije. Ako želimo da ta naša nastojanja poluče uspjeh, onda je nužno poduzeti mjere koje će dovesti do pozitivnog razvoja događaja i u takozvanim perifernim zemljama. Vrlo je važno da bankovni bankarski sektor da podršku realnom gospodarstvu. To je važno za očuvanje i financijske stabilnosti. Ako želimo podržati realno gospodarstvo, prvenstveno treba provesti pakt o rastu i otvaranju radnih mjesta. Također treba nastaviti borbu protiv nezaposlenosti, posebice nezaposlenosti mladih, koje je sada na rekordno visokoj razini. Također treba podržati ulaganja to je nešto o čemu je među ostalim donesena odluka i na vijeću Europske unije u lipnju. A važno je i nastaviti raditi na tome da se omogući kreditni plasman malim i srednjim poduzećima, posebice u perifernim zemljama. Mala i srednja poduzeća temelj su gospodarstva Europske unije i vrlo je važno da im izađemo u sustav. to je još jedan korak naprijed. Gospodarski rast uvijek mora biti tjesno povezan sa socijalnom kohezijom zemalja članica Europske unije. Ako tome nije tako, doći ćemo do e, scenarija u kojem raste nezaposlenost. Upravo zato treba nam dobra mješavina politika, politika usmjerenih na gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta, ali s odgovarajućom dozom fleksibilnosti koja uvažava određene specifičnosti. Mnogo smo govorili o demokratskom legitimitetu programa fiskalne konsolidacije u vrijeme štednje. Važno je naglasiti nužnost mjera koje su poduzete. Njihova djelotvornost također je bitna kao i perspektive koje nam otvaraju. Samo kroz financijsku konsolidaciju koju prate e, transparentna objašnjenja građani će prihvatiti ove mjere zbog kojih im trenutačno pada kvaliteta života. Na institucionalnoj razini, na socijalnoj razini trebamo uključiti u ovaj postupak sve glavne dionike. Želimo li da ovaj program bude proveden na odgovarajući način, ne smijemo nikada izgubiti iz vida da mjere koje poduzimamo mogu imati negativni učinak na socijalnu koheziju. Programi štednje imali su takav učinak. Upravo zato takve programe trebaju pratiti mjere koje potiču rast, otvaranje novih radnih mjesta i socijalnu zaštitu. Sve to moramo obaviti u okvirima strategije Europa 2020. Nacionalni parlament i Europski parlament moraju odigrati e, najznačajniju e, ulogu u pregovorima sa trojkom vrlo je važno da predviđeni postupci budu provedeni na kontrolirani način, na precizan način. Europski semestar je nešto s čime se krenulo 2011. godine, međutim svake godine vidimo da u tom sustavu još uvijek ima manjkavosti i donosimo dodatne odluke. Preporuke po zemljama E, s kvantitativnim i kvalitativnim ciljevima ostavljaju državama članicama određeni manevarski prostor. One ga ponekad ne koriste na pravi način. Preporuke treba slijediti. Također treba nadzirati provedbu, to je nešto što je dosad izostalo. Sada su donesene odluke da se to čini i mislim da se rezultati takvih odluka već mogu polako osjetiti. Države članice su na različitim razinama reagirale u skladu sa donesenim odlukama. Prvi put imamo i socijalne pokazatelje, dakle tablicu socijalnih pokazatelja u eurozoni. Vrlo je važno da se postigne tješnja koordinacija između država članica i komisije prilikom priprema sljedećeg seta preporuka po zemljama. Trebamo se pozabaviti dugoročnim problemima i u vezi s time uzeti u obzir makroekonomsku, makroekonomsku poziciju, makroekonomski status svake od država članica kako bismo malo pomalo riješili ove nejednakosti koje postoje. Imali smo prilike vidjeti krajem prošle godine da se jaz među državama članicama povećava. Međutim, malo pomalo, zahvaljujući ovom novom programu, uspjet ćemo e, premostiti taj jaz. Trebamo imati, dakle, pregled socijalnih pokazatelja, ali važno je da ti socijalni pokazatelji budu vjerni odraz onoga što su države članice zaista ostvarile u tim područjima. Također treba imati na umu međusobnu ovisnost. Želimo li se uhvatiti koštac s neravnotežom, e, moramo pronaći adekvatan način za povratak prosperitetu koji se temelji na činjenicama. Zaključio bih sljedeće. Prioriteti vezani uz ekonomsko upravljanje trebali bi biti sljedeći. Za početak, mješavina politika usmjerena na rastu, posebice u zemljama koje su u recesiji. Međutim, te politike ne smiju dovoditi u opasnost financijsku konsolidaciju, konkurentnost, rast i investicije. Zatim, Potrebno je imati proračunski okvir, jedinstveni proračunski okvir koji će omogućiti da se planiraju mjere na nacionalnoj razini i na europskoj razini koje su koherentne. Treće, treba također imati financijski okvir, jedinstveni financijski okvir koji prati adekvatni sustav nadzora sanacije banaka i koji omogućuje osiguranje depozita. Također, važno je smanjiti trošak koji bi e, stečaj određene banke e, mogao predstavljati građanima i koje su dosad snosili građani. Također, vrlo je važno izaći u susret e, malim i srednjim poduzećima, a tu je vrlo važna uloga Europske središnje banke. I na kraju, važno je jamčiti demokratski legitimitet. Važno je da svi akteri preuzmu odgovornost pred građanima. Ako provodimo zajedničke mjere, koje jamče solidarnost. Važno je da one počivaju na demokratskom legitimitetu. Na kraju želim samo reći da je ova međuparlamentarna konferencija zapravo novorođenče koje e, je rezultat e, rasprava na europskoj razini. Nismo se uvijek slagali, ali moramo imati na umu složenost koja postoji ne samo na europskoj razini, nego i na razini svake države članice. Mislim da i mi kao Europski e, parlament i kao nacionalni parlamenti želimo osnažiti našu e, europsku strukturu kako bismo efikasnije branili svoje građane koje predstavljamo. Moram reći da smo gospodin Karas i ja vrlo uspješno surađivali na pripremi koje je, kao što sam rekao, zapravo novorođenče. Gospodin Marini je ovdje i e, ovo je dobra prilika e, da kažem nešto o temi o kojoj je gospodin Marini govorio, a to je rekao i gospodin Karas jučer. Moramo imati plan puta koji će nas motivirati E, na putu prema djelotvornijem ekonomskom upravljanju. Trebamo održavati ovakve konferencije i pridavati im dužnu važnost. Zahvaljujem i svim kolegama iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Hvala vam svima. Hvala vam što ste bili ovdje. Hvala vam što ste e, efikasno i konstruktivno sudjelovali u raspravi.